otvorena prije nego što dođemo na program rada e, nizozemskog predsjedanja. Moram vas očiti sa jednim pitanjem u pogledu pravilnika. Vi ste svjesni toga da je zaključeno na konferenciji predsjednika za odbor za unutarnja pitanja i građanske slobode se zamoli da se pozabavi sa situacijom u Danskoj u pogledu E, tamošnjeg zakonodavstva i socijalne pomoći i izbjeglica. Na želju konferencije predsjednika sam zamolio Civil Liberties odbor da se pozabavi tim pitanjem. Koordinatori tog odbora su većinom zaključili da neće neposredno vječati o tome sada, već na jednoj sljedećih sjednica e, gospodin Mora to iznio u jednom dopisu, da to sam upravo i rekao, 15. siječnja. Mi je to priopćeno, dakle, da odbor krajem e, siječnja ili početkom veljače na svojoj sjednici će se baviti time. Gospodin Lambert me je tada kontaktirao s molbom njegovog kluba zastupnika da ono što možemo možda većinom e, parlamenta bez ispitivanja u odboru Civil Liberties, dakle danas ili sutra e, to uključimo na plenarnu sjednicu. Ja sam na to e, konzultirao se sa svim klubovima zastupnika u ovom domu da vidimo da li tu imamo većinu i, i Velika većina kluba zastupnika mi je odgovorila da ne vide nikakvu nužnost za danas na dnevni red stavimo to pitanje. To je ono što bih vam želio ovdje priopćiti. Gospodine Lamberci. izvolite. Hvala gospodine na, predsjedniče na objašnjenju. Sasvim je jasno da ima puno osoba koje ne žele razgovarati o situaciji u Danskoj. Mislim da je to pitanje kredibiliteta za Europsku uniju i za i je